utvrđeno. Osim toga, e, Stalište komisije je također zaprimljeno, naslov e, je, zapisnika je objavljen, Parlament sada time raspolaže tri mjeseca. Taj rok počinje od sutra 7. veljače 2014. Prolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, a to je rasprava oko povreda ljudskih prava, demokracije i pravne države. Počinjemo sa situacijom u Tajlandu. Prvo ćemo daći riječ e, gospođi kolegici Dekaji, minuta i pol. Hvala, predsjedniče. Tajland